Ja, schönen guten Morgen. Dobro jutro. Nastavljamo svoju sjednicu od jučer i prelazimo na glasanje o sprječavanju e, emisije, štetnih emisija iz uličnog prometa, i cestovnog prometa, naše izvjestiteljice Elžabete e, Katarine Lukačevske. Dakle, glasovanje je otvoreno. Na velikim e, monitorima nemamo, ali na malim displejima ćete vidjeti. Jeste li svi glasali? Dobro, onda smo zatvorili glasanje. 31 za. Dakle, sve u redu, ne moramo ništa testirati. Sve je jasno, sve je u redu. Zatim prelazimo na glasanju o, glasanje o amatmanima 21 i 23 skupa. Ko je za, ko je protiv? ko je suzdržan? Odbija se. Zatim amatman 22. ko je za? ko je protiv? Suzdržan? Odbija se. Amatmani 3 i 5 skupa. ko je za? Protiv? Tko je suzdržan? To moramo provjeriti. 3 i 5 skupa. U ovoj prostoriji je to teško vidjeti. Dakle, glasanje je otvoreno. Elektronskim glasanjem provjeravamo. Zatvaramo glasanje. 24 prema 20 usvaja se. Zatim 24. otpada. Prelazimo na amantman 25. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbijeno. Amandman 26 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ne, pardon, usvaja se. Oprostite, usvaja se. Pa to je tako bilo, zar ne? Zatim amandman 27. Za. Protiv. Suzdržano odbija se. Amandman 28 za protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim usmeni amandman, zajedno sa amandmanom 29. Imamo li prigovora protiv usmenog amandmana? Nemamo, dobro. Onda glasamo, znači, broj 29, amandman skupa s usmenim. Ko je za? Ko je protiv? ko je suzdržan? usvaja se. Amandman 30. ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 31. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 1. Ko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Kompromis 2. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 3.6. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3.7. Ko je za? Protiv? Suzdržano? Odbija se. Amandman 308. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? To moramo provjeriti. Ovdje se u ovoj dvorani zbilja loše vidi. Dakle, amandman 39. Otvara se elektronsko glasanje. Zatvara se. Znači odbija se. 15 je za, 28 protiv. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržan je odbija se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržano odbija se. Amandman 6. Tko je za? protiv, suzdržano, usvaja se. Amandman 43 44 skupa. Oprostite, prelazimo na amandman 47. Tko je za? Protiv. Suzdržanim. Usvaja se. Amandman 48. Za, protiv suzdržani, odbija se. 49 skupa s usmenim amandmanom imamo li prigovora protiv e, usmenog amandmana? Nemamo, dobro. Onda ćemo skupa glasati o tome. 59, 52 i skupa sa usmenim. Ko je za, protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim amandman broj 51. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovi drugi sad padaju i prelazimo na uvodne izjave. I amandman 12, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. amandman 13 kao dodatak amandmanu 12. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Amandman 14. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 15. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Amandman 16. Jel to pada ili usvojeno? Dobro. Dakle, amandman 16. Ko je za? Protiv? Ko je suzdržan? Usvaja se. Amandman 17. Imamo uvodnu izjavu sedmu, usmeni amandman. Zajedno sa amandmanom broj 19. Je li netko protiv usmenog amandmana? Nije slučaj očito, znači glasamo. Amandman 19. to, dakle ko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Dakle. Završno glasovanje. Glasovanje otvoreno. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je završeno. Ne, da. Sada je završeno. 35 za, 8 protiv, 1 glas uzdržan. Ustaja se. Srdečno zahvaljujem. Pa Peter Lukaševska Lukaševska nije danas prisutna, ali molim vas da to prenesete.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 Htio bih pozdraviti jednu skupinu 30 posjetitelja i posjetiteljica u naš odbor. E, to su posjetitelji iz Njemačke koje je pozvala Gizine Meissner. Dobrodošli. Und kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu želim srdačno pozdraviti gospođu Katrin Trautmann. Ona je bila, tj. E, sada je europski koordinator za koridor Sjeverno more Baltik i vrlo nas zanima što će nam reći, svi ste dobili dokumente. Malo smo pod vremenskim pritiskom, imamo samo 35 minuta za izlaganje, ali ja sam naučio u Njemačkoj da je kratko slatko i stoga ja vjerujem da ćete vi to uspjeti, gospođa Trautmann, izvolite. Merci beaucoup, le, le euh, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih vam htjela zaželjeti setan rođendan, budući da je danas vaš rođendan, a ja znam koliko vam je stalo e, do projekta Real Baltic, projekta brzog vlaka i nadam se da ćemo jedan od vaših sljedećih rođena moći slaviti usput i pokretanje tog projekta. Samo nekoliko riječi, dame i gospodo, zastupnici, želim vam zahvaliti što ste me pozvali u vaš odbor i prije svega vam želim zahvaliti zbog toga što ste se mobilizirali kako biste podržali napore koordinatora, među koje ja spadam, e, kada se radi o tome da se ustupe financijska sredstva za ove projekte koje mi zastupamo. Bojali smo se da će nas projekt Juncker lišiti mnogo od onih sestava koji su nam prijeko potrebna. U nekoliko riječi e, Prelažem vam da prijeđemo ovaj koridor e, što prije kako bi imali više vremena za raspravu. Kratka prezentacija karakteristika ovog koridora. To je koridor koji predstavlja 3200 km. On se isključivo nalazi na sjeveru Europe, i zbog toga nema poveznica sa dakle Sjevernim morem i Baltičkim morem na sjeveru Europe i Sredozemnim morem, dakle nema te poveznice. Tu su četiri države sa istočne Europe, četiri države koje su se priključile Europske unije u raznim trenucima. Imamo tu prije svega Poljsku i Baltičke zemlje, i to pokazuje koliko je važno posjeći tu ravnotežu između istočne strane i zapadne strane ovog koridora. Taj koridor obuhvaća i 17 urbanih čvorišta. Kao što znate, ta čvorišta su i važna zbog toga što se tu razne multimodalne funkcije obuhuzimaju e, koje trebaju biti na usluzi stanovništvu, ali koje trebaju biti i što učinkovitije što se tiče cestovnog prometa, željezničkog prometa, unutarnjo plovnih puteva ili pomorskog prometa. 16 značnih luka, 18 riječnih luka, 13 pomorskih luka, među koje spadaju i najvažnije europske luke koje su i ulazne luke za naše unutarnje tržište. 17 e, terminala željezničkog cestovnog prometa i 8 prelazaka granica, što predstavlja naravno e, ključnu važnost za cjelokupni koridor. Što se tiče kritičnih pitanja, kao prvo imamo to pitanje prekograničnih poveznica. Nedostaje nam poveznica prema standardima UIC-a e, što se tiče tračnica 1435 e, mm, e, to je 14,35 mm. I zatim imamo isto tako još jedan problem, tu se radi o prijevozu robe kroz urbana čvorišta, a imamo i problem na nekoliko mjesta, kako u Njemačkoj primjerice, e, tako i drugdje sa lukom Bremen, Bremerhaven, ali isto tako na primjer s lukom u Berlinu. Što se tiče e, poveznica sa e, unutarnjim riječnim putevima. Zatim treća, treće kritično pitanje je interoperabilnost. Znam da je to vrlo važno pitanje za vaš odbor. Gospodin Karel Vink će nakon mene o tome govoriti i zapravo smo usko s njime krenuli u raspravu o RMTMS-u, o uspostavi RMTS-a, prije svega na tri prekograničnih e, lokaliteta gdje imamo već odgovarajuću infrastrukturu, ali isto tako i vezano uz sva ona druga mjesta u kojima je ta oprema još potrebna. Zatim luke i projekt e, autoceste mora, Motorways of the Sea, tu imamo čitav niz prednosti i ali i manjaka svih luka. Jedan od ključa uspjeha bit će upravo pomorske luke, to je snaga tog koridora, to predstavlja veliku mogućnost prijevoza robe. Imamo e, Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Hamburg, imamo i luku u Rigi, luku, u Talinu, e, poveznicu između Talina i Helsinkija. Na neki način je to ogrlica s biserima, na neki način među, tih, među tim lukama koji zatim omogućuju prijelaz e, i prijevoz robe sa željeznice na e, plovila i to je ono što zapravo želimo i postići. Imamo još nekoliko velikih e, problema veznih uz e, ustave i e, uz e, luke. Tu će biti potrebni veliki projekti koji su finanski gledano dosta sveobuhvatni. Zatim imamo nekoliko uskih grla u oko i unutar određenih urbanih čvorišta, ali imamo i pitanje cestovne sigurnosti, prije svega na baltičkim željezničkim linijama i nemamo još dovoljno financijskih sredstava kako bismo prešli na alternativna goriva. Imamo isto i nekoliko projekata koji se tiču zračnih luka kada se radi o poveznicama e, pomoću cestovnog i željezničkog prometa. Potrebna su nam ulaganja. Trenutno imamo 291 projekata za ulaganja, njih smo identificirali i oni će biti potrebni za razvoj ovog koridora kako bismo do 2030. godine dovršili u potpunosti taj koridor omogućili njegovo funkcioniranje. 122 projekta vezanih u željeznički promet, 67 cestovnih projekata, 82 projekata koji se tiču luka i unutarnjih vodenih puteva i 20 projekata za zračne luke. Procjena ulaganja za svih 291 projekata predstavljaju oko 133 milijardi eura prema cijenama iz 2014. godine. Kao što i vidite, potrebna je prioritizacija kako bi se vidjela kako će biti raspodjela sredstava, to je vrlo teško pitanje. Mi smo sada na završetku faze evaluacije za projekte koji su poneseni za taj koridor. 29. lipnja će komisija Europskom parlamentu priopćiti izbor projekata, isto tako će istovremeno o tome biti uvješteni države članice, gospodine predsjedavajući. Kao koordinator želim naglasiti koja je bila moja uloga tijekom tog, ovog razdoblja. Mi smo se sastali sa svim ministrima za promet iz eh, svih država članica Pokušali smo razviti uključiv pristup s kojim bismo približili sve partnere, e, državne službe, ali isto tako i regije, gradove, zato što smatramo da je jedan od e, ključa uspjeha upravo to vlasništvo i podrška građana za te velike infrastrukturne projekte. Isto tako smo imali bilateralne kontakte, sastanke sa zastupnicima iz Europskog parlamenta ili iz nacionalnih parlamenta, to se i dalje nastavlja. Ja sam i sudjelovala u nekoliko regionalnih inicijativa. Također imamo i forum gdje ćemo uključiti e, sve dionike vezano uz koridore na danima u Rigi. Pokušali smo se prije svega usredotočiti na ovom koridoru, na e, nizozemski angažman, na njihovo nadolazeće predsjedništvo, ali smo isto tako i e, uzeli u obzir vrlo važnu ulogu finaca e, kako bismo informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i ITS-u dali posebni naglasak. Evo to je ono što se tiče moje uloge i mog rada a tijekom mog razdoblja. Što se tiče glavnog projekta vezano za naš koridor, to je željeznički projekt, koje se tiče svih triju baltičkih zemalja. Tu se radi o jednom uskom grlu, jednoj um, poveznici koja nedostaje. To je jedan od projekata koji spada među glavnih šest projekata koje smo danas um, izabrali uh, među prioritetima na cijeloj Europskoj uniji. Imali smo već zajednički pothvat um, koji je pokrenut u listopadu 2014. godine i e, ovo prošlo razdoblje smo posvetili tome da sada možemo krenuti u aktivnu fazu kako bismo doista pokrenuli taj projekt. Što se radi pri, o prikupljanja projekata u tom zajedničkom pothvatu iz naših država članica, ali isto tako i o e, suradnji u tom projektu između Poljske i, i Litve. E, radna skupina koja je za to zadužena se redovito sastajala. Vrlo je važno da je koordinatorica promatračica u toj radnoj skupini, ja ću biti vrlo sretna što mogu tome prisustovati. Za 2025. godinu imamo zacrtan e, rok za ovaj projekt i na sljedećim danima vezano s Europske prometne mreže ćemo nastaviti u raspraviti. Evo, gospodine predsjedavajući, još nekoliko stvari koje se tiču koridora. Kao prvo imamo projekt Rail Baltic, gdje se radi o tome da zadržimo visoku prihvatljivost diljem Europske unije, visoku prihvatljivost među državama, članicama za taj projekt. To je jedini projekt koji se tiče svih tih država na tom području i stoga je taj projekt iz iznimne Hvala vam gospodine predsjedavajući što ste i vi tu uložili vlastite napore. Zatim imamo i problem sa ustavama u Amsterdamu, to je jedna poveznica koja nedostaje, jedan od prioriteta u ovom koridoru, Nizozemska se angažirala da će napraviti privatno istraživanje vezano za e, financiranje iz CEFA. Poveznice sa unutarnjim riječnim lukama e, pomoću cestovnog prometa, željezničkog prometa i riječnog prometa je također jedno od glavnih prioriteta na kojima radimo. Interoperabilnost, e, tome sam već govorila prije svega sa novim projektima, ali isto tako i infrastrukturnim postojećim projektima kako bismo uspjeli povećati e, performans cijelog, cijele mreže i isto tako posebna pažnja koju posvećamo udvanim čvorištima koji se kad kad nalaze i na sjecištima više koridora. Dakle, to, je, to su one točke e, o kojima ćemo raspravljati na danima o transeuropskim prometnim mrežama u Rigi. Ja želim reći da je to vrlo važno i da će zasigurno e, države članice uzeti u obzir pažnju koju vi posvećujete u vašem odboru u tom pitanju. Zahvaljujem vam na pažnji uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Ja, ich bedanke mich auch für den guten... Da, i ja zahvaljujem na dobrom izvješću. Imamo sada nekoliko javne za riječ. Pavel Slotovski, Markus Pipa und mich. I ja, na kraju. Ok, damit schließt u redu, onda ću zaključiti popis. Evo, još Robert Zire i Kalima Deli. Zbog eh, manjka vremena moramo ograničiti vaše govore na minutu i pol. Pavel Telička je prvi. Good morning, eh, eh. Dobro jutro svima. Gospodine predsjedniče, najprije čestitke i se najbolje za uh, rođendan, ali eto, možemo popiti čašu šampanjca popodne. Hvala i našoj gošći na vrlo jasnoj i strukturiranoj e, prezentaciji. Znam da je ovo vrlo složen projekt i da postoje određene dimenzije koje drugi projekti nemaju. Mislim da je opis bio vrlo dobar, vrlo jasan i znam da idete na tente dane u Rigu Tamo će se razgovarati o baltičkom dijelu i će se i očekivanja, a nadam se i ciljevi. Zanima me, vi ste sad već e, godinu dana zaduženi za e, ovaj projekt. Mm, koja je vaša evaluacija, to politička evaluacija? Dakle, želim pitati kakvi su rezultati zemalja članica? Jer na kraju krajeva ne možete vi obaviti posao za pojedine vlade. A sjećam se da u prošlosti da je bilo slučajeva kada su se zemlje članice doslovno bukle. I kada govorimo o projektu za kojima trebamo više od 130 milijardi, a istovremeno gubimo sredstva iz CEFA zbog Europskog fonda za strateška ulaganja. I to sve u trenutku kada zemlje članice ovise jedne o drugima. Dakle, morate se konzultirati sa partnerima kako ne biste e, susjede ili druge zemlje članice uzele, dakle, dakle morate s njima surađivati. Hvala vam. Hvala lijepa sada Gesine da, hvala vam gospođo Trautman, za mene je ovo vrlo zanimljivo zato što sve što se tiče Njemačke, se tiče mog izbornog, e, izborne jedinice, ja to vrlo dobro poznajem. Znam da i za Donju Sasku ima tu nekoliko točaka koje su vrlo važne. E, y trasa nije tu uključena, za to vi niste odgovorni, e, ali imamo drugu točku koju je njemački ministar za promet izbacio, koju sad opet ovdje vidim, to mi je vrlo drago. Sada dva konkretna pitanja. Koliko ste vi uključeni kada dođe do sastanaka vezanih uz, uz osnovne strategije za, istočno i za Baltičko i Sjeverno more? Ja imam dojam da se to ne događa na vrlo koordiniran način. Vi kao koordinatorica bi zapravo trebali tu biti uključeni kada se radi o tim strategijama vezano uz ta mora. I još jedno dalje pitanje, budući da ste e, spomenuli razne projekte, e, imamo luku u Hamburgu koja je dosta Um, koja je dosta ograničena, a Havermunde je tu još jedna dodatna luka i pitam se kako izgleda taj projekt. I još jedno danje pitanje, kako bi ovaj program gospodina Junkera mogao sad biti iskorišten na koristan način i za financiranje ovih projekata. Govorili ste o Morskoj ustavi u Amsterdamu gdje ste rekli da nizozemci pokušavaju to naći privatne ulagače. mogao bi to možda biti jedan projekt EFSI-a, da to dakle onda ne bude financirano iz CEF-a, već iz EFSI-a. Imam još mnoštvo danih pitanja, ali mislim da je ovo za sad dovoljno. Hvala sada Jens Nilsen. mycket och välkommen hit. Jag har... Eh, Hvala vam. Ja imam dva pitanja. Pitanja nemaju toliko veze sa sredstvima, već s postupkom. Kao bivši gradonačelnik znam da komisija ne može voditi dijalog sa građanima, to je zadatak e, regionalnih i lokalnih vlasti. I sada moje pitanje je na koji način lokalna i regionalna tijela sudjeluju u ovom postupku? Postoje li slučajeva, postoje li slučajevi kada se nije slušalo mišljenje javnosti? I još jedno pitanje koje se također odnosi na postupak. Vi govorite o sjevernoj Europi, a mene zanima što je s koridorom u Švedskoj i Norveškoj. Dakle, to je pravi, to je sjever-sjever Europe, a za mene je to jednako važan dio kontinenta. Mnoge luke u Švedskoj sudjeluju u prijevozu robe prema ovim e, lukama koje ste spomenuli. Sad zanima me na koji su načini švedske luke uključene u ovaj proces. Hvala, gospodin Masotopski. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch alles gut. Hvala. Ja vama želim zaželjeti sve najbolje za rođendan. Do, e, do prezentaciji mam do pani... Uh... A sada? komentar o prezentaciji. Stekao sam dojam da niste govorili o poljskim lukama e, u Ogdanjsku i ostalima. Kakve uloge smatrate da poljske luke imaju u tom projektu? Hvala vam. Danke sehr. Hvala lijepo. A sada Markus Piper. Ja, Ja imam pitanje, moje pitanje, dakle se isto odnosi na temu EFSI-a. Europskog fonda za strateške investicije. Dakle, u pitanju je jako veliki broj projekata koje ste opisali i to kako za vodane, cestovne i sve ostale prometne puteve koji dolaze u obzir za takvo financiranje. Sad, gospođo Trautman, vjerujete li doista da bi se za takve projekte, financiranje takvih projekata za željeznice i vodane puteve moglo naći privatnih investitora? Vjerujete li da će fond EFSI-a tamo imati stvarno takav učinak e, i za sve ove projekte koje smo mi teškom mukom uspjeli nekako u Europskom parlamentu opisati i odrediti. A drugo pitanje na poveznici Nizozemske i Istočne Europe. Na Njemačkom nizozemskom u pograničnom području imamo jednu rupu od 20 km, dakle nepovezano mjesto preko kanala i e, vi bi pola dana i više uštedili ako biste mogli e, koristiti taj put unutarnjih plovnih puteva, kanala i rijeka povezanih, da dođete od Nizozemske do Istočne Europe kad bi se tih 20 ta, taj, taj nedostatak u Njemačkoj, nizozemskom pograničnom području pokrpalo. Koje su sad vaše kompetencije? Koje, da vi doista, u kojoj mjeri ste nadležni da možete odrediti da se tamo poveže prometna mreža kako se ne bi za buduće generacije tamo uništila uništila ta poveznica tako da spriječite da se tamo bilo kakve druge stvari izgrade nego da se doista ta kanali pokrpaju. Hvala lijepo, sada Hana. Hvala vam, također vam želim čestitati rođendan i zahvaliti koordinatorici na odličnom izlaganju i preporukama. Mislim da preporuke imaju podršku među nama. Evo ja dolazim iz Finske i htjela bih reći da e, smatramo da ovaj koridor je važan za cijelu Europu, zato što povezuje Europu sa arktičkom regijom. Mi smo svjesni koliko je ta regija važna i koliko će se njezina važnost povećati s obzirom na resurse. Svijet će se sve više okretati arktičkom području a finski, e, finske zračne luke se, su također povezane sa Kinom i Azijom. Jako je dobro da su u prezentaciju uključena i alternativna goriva, zato što u e, području Baltičkog mora imamo strože emisije e, sumpora, zato su nam i potrebni terminali za prirodni ukapljeni plin. Isto tako je važno imati dobre veze između željeznice i cesta imamo i mi gužva, recimo u Helsinkiju željeznica ne funkcionira onako kako bi trebalo u jednoj metropoli. I tu moramo pronaći e, brza rješenja, ali e, velik je problem sa e, željeznicom na Baltiku i to je ključni projekt u cijeloj ovoj priči i stoga bih htjela malo više čuti o, vaše mišljenje o e, Baltičkoj željeznici. Kako je bolje promovirati i što parlament može učiniti, to je stvarno ključan projekt i morali bismo ga e, pokrenuti što brže. Hvala Hvala sada Robert Da, hvala vam lijepo. vidim da ovdje vidim dva koordinatora među kojima kolegu Teličku, koji su se jako, jako zauzeli za područje Baltičkog mora i bolje prometno povezivanje Baltičkog prostora. A ja bih sad samo htio nadopuniti ono što je pitao kolega Telička. Dakle, kad ste vi počeli kao raditi kao koordinatori, koje ste prepreke tada sagledavali i koje sada vidite? Što mislite da najviše ometa upravo ovaj projekt Baltičke željeznice i Baltičkog prometnog povezivanja. Vi se možete, dakle, vrlo diplomatski izraziti, a možete biti potpuno otvoreni. A druga, moje, drugo moje pitanje, što vi mislite, da li postoji politički problem kod toga? Jer sljedeće godine ćemo imati između Litve i Poljske dovršeno još e, zadnji dio pruge koji je bitan da ih poveže te dve zemlje. E, to uglavnom izgrađeno sa sredstvima iz kohezijskih fondova. Međutim, te željezničke pruge nisu za, visok, za vlakove visoke brzine. Prema tome, ako bismo pored toga morali još ponovno postavljati tračnice, dakle kompletnu infrastrukturu za vlakove velike brzine, pitanje da li ćemo, da li ćemo to zato isto dobiti evropska sredstva. Kalima Deli, hvala. Hvala vam na vašem izlaganju. Ja ću biti vrlo kratka. Moje prvo pitanje je, možete nam danas pružiti primjere vezano uz to kako ste radili, kako bi uključili građane u vaš rad e, koordinacije. To je prvo pitanje. Jeste li naišli na poteškoće? jako da, koje su to poteškoće bile? I na kraju bih zaključila time što ću reći e, da me zanima kako postignuća po pitanju ovog koridora vezano za europske prometne mreže kako, što se tiče opreme i što se tiče materijala kako vi vidite taj napredak? Postoje li stvarni napredak? ili tko, ako, ako je napredak blokiran, tko ga blokira. Hvala lijepo, sad sam se ja, evo, ovdje u imamo dva koordinatora i utvrđeno da imamo normalno sve stračnice za Air Baltic. sad moje pitanje šta je sa kao sam vezom? Da li će ići tim prugom ili će ići nekom drugom tradicionalnim putem? Da li je to napokon postignut dogovor o tome? jer e, koliko znamo da je u pitanju još dva kilometra te pruge i pitanje od Bijalistoka do granice kako doći. I sad još jedno pitanje Roberto Zileuta. Mislim da je to bacanje novaca, jer ako vi imate jednu istrazi sa evropskim novcima ste napravili prugu za vlakove do 120 km brzine. Međutim, šta ćete sa visokim brzinama? Jer mi u Njemačkoj imamo takve željezničke mreže da imamo pruge koje funkcioniraju za sve vrste vlakova i to odlično funkcionira. Jer inače ne možete od regionalnih do, do intercity vlakova i onih velike brzine, što ćete, bacanje novaca. Prema tome, zanima me u kojoj mjeri ste vi sudjelovali tome i kako to izgleda. A inače, s moje strane, hvala na predavanju. Sad vam vraćam riječ kako biste odgovorili. Merci beaucoup, je vais... Hvala vam. Odgovorit ću što jasnije mogu u ovo malo vremena. Kao prvo želim zahvaliti Pavelu Telički, budući da je on prvi zastupnik ruskog vanjca koji je postavio jedno pitanje, a on je isto tako i stručnjak. Želim kao prvo zahvaliti na onom vrlo bitnom radu kojeg je obavio i e, što se tiče Vede Kesar koja je danas moja savjetnica pri komisiji, kao što vidite mi smo tandem e, žena e, i to treba naglasiti budući nas nema mnogo. Isto tako želim zahvaliti gospodinu Ziliju, gospodinu e, predsjedniku i drugim zastupnicama koji su postavili pitanje vezano uz željeznicu na Baltiku. Kakva je politička procjena i što mogu reći vezano uz e, stav e, država članica? Prva poteškoća koja se tiče svih koridora, posebice ovog, je ta da svi razmišljaju na europski način, na razini koridora, a da ne ostanu zatvoreni unutar država. To je najvažnije, tako da imamo uzvratni i sveobuhvatni pristup. Zatim, vi ste gospodine predsjedniče upravo rekli da e, upravo ste ukazali najviši, najvišu poteškoću. To je dakle između Poljske i Litve, Kaunasa i još i drugog poljskog grada. I zbog toga sam ja pokušala kao prvo naći kompromis, približiti stajališta Poljske i Litve kako bismo uklonili te blokade cjelokupnom projektu željeznica na Baltiku. Jer ta trasa brzih vlakova tih triju baltičkih zemalja, ako ne možemo taj, tu trasu povezati sa Poljskom, onda koridor neće biti smislen. To je dakle politička E, političko pitanje, geostrateško pitanje, to se ne tiče samo Poljske i Baltičkih zemalja, već je stoka i Finske koja podržava taj zahtjev. To treba završiti za Rigu, dakle Poljska i Finska se trebaju prizručiti kao promatrači tom zajedničkom pothvatu, budući da su već promatrači unutar radne skupine i da možemo onda nakon toga imati doista zajedničko upravljanje iz službi opće uprave MOVE sam otišla na licu mjesta, pokušavala sam razgovarati sa tim partnerima da dakle povežemo tu liniju između Varšave i Kaunasa kako bismo mogli procijeniti analize koje je poljska vlada zatražila, koje su oni odlučili nam ustupiti, da vidimo koji su to točno okolišni problemi, kako ih možemo riješiti, gdje možemo i kako lako stvoriti novu trasu, kako možemo postići tih 160 km na sat konstantne brzine, kako bismo bili na razini tih drugih ulaganja u baltičkim zemljama. Što se tiče Litve, ona je sa svoje strane također napredovala što se tiče novih eh, željezničkih linija, i mislim da je to sastavni dio zapravo istog pokreta, istog e, projekta. Moramo taj fizički, to fizičko, to strateško i to političko čvorište riješiti. Vidimo tu određenu volju, vidimo određene poteškoće, ali vidimo da je poljski ministar vrlo pažljiv, da je spreman saslušati druge i vidimo da je litavska vlada spremna na djelovanje. Dakle, svatko očekuje određene dokaze podrške, dakle nekakve dokaze ljubavi, tako da kažem, i niko nije spreman krenuti prije toga. Sada pokušavamo uh, e, osvajati projekt, ali svatko očekuje od onog drugog određene dokaze e, prije nego što se u to krene. Evo takva je trenutno situacija vezana u željeznice na Baltiku, a to je za mene prioritet u ovom trenutku zato što su tu naj, zato što je to najveća koncentracija svih političkih eh, problema. Ali imamo nizozemskog, belgijskog, njemačkog ministra, dakle, koji podržavaju taj projekt, svi druge, sve druge države na zapadu su shvatile važnost tog projekata. Što se tiče Donje Saske i kanala, eh, suradnja sa gradovima, državama članicama i lokalnim regionalnim tijelima sa uprave dopustila nam je da riješimo neke probleme koji se tiču definicije tog koridora prije svega primjerice to da se EUBA u to i e, da se uključe tu i problemi vezani uz rijeku Odru. Imamo dakle danas zajednički dijalog i sa e, Pet Koksom e, dijelimo taj rad koji u svom koridoru ima i Švedsku. Ja imam samo Helsinki, dakle imam Finsku samo, a htjela sam da uključimo u sve to i, i e, Finska jezera, jer Finska jezera predstavljaju istinske unutarnje vodene putove, ali nisu predviđeni u ovom projektu. Ja sam postavila to pitanje kanala. To bi trebalo riješiti kako bismo imali navigaciju koja bi povezala Sjeverno more i Baltičko more, uzavši obzir sve luke pa i poljske luke koje imaju vrlo važnu ulogu zato što su to također isto tako mjesta na koje dolaze E, brodovi i to je povezano i sa baltičkim zemljama i to je ono što bismo htjeli riješiti upravo pomoću tih kanala. Eto, to je dakle ono, e, to tako ono mjesto gdje moramo poboljšati našu regulativu. Slično i kada ste rekli e, još neke druge problematike vezano primjerice uz gradska čvorišta koje, koje su zastupnici spomenuli. Lokalna i regionalna tijela uprave, oni su se također sastajali. Imamo recimo jedno tijelo koje obuhvaća nizozemske i njemačke predstavnike. Imamo e, razne regije koje se mobiliziraju. Ja sam isto tako bila u kontaktu sa poljskim predstavnicima i sa tom specifičnom dimenzijom regija. E, to je nešto što je, će biti važno u nastavku našeg rada. Imamo dakle forum regija koji će se održati u Rigi. Imat ćemo još jedan forum krajem ove godine. I to je za mene jedan od prioriteta, dakle suradnja s njima. I isto tako je, predviđeni su dakle sastanci s regijama. Što se tiče sjevera Europe, ja se slažem da su dva aspekta trenutno izuzeta iz naših razmatranja, to su aspekti vezano u sirovine i u transport. Taj koridor sa pet koksom i sa mediteranskim i skandinavskim koridorom trebali bi nam omogućiti da imamo viziju uzevši u obzir isto tako i da se topi led, da imamo viziju vezanu uz budućnost. Ja sam se sastala sa tijelom za upravu i upravljanje Baltič, e, na području Baltičkih zemalja i moram vam reći da sam bila pod dojmom e, zbog velikog, zbog toga što je ta tehnologija vrlo napredna. Isto toga, isto tako imamo i suradnju sa Finskom vezano za upravljanje prometa. Tu dolazi trenutno do određenih napretka i do vrlo dobre suradnje i ja to mogu samo potpuno podržati što se tiče programa gospodina Junkera i EFSI-a i koji su projekti identificirani kada se radi o ovom koridoru koji bi mogli biti obuhvaćeni tim novim načinom financiranja. Što se tiče luke u Hamburgu i određenih e, međupoveznica, što se tiče e, f u kanalima i kanali u Amsterdamu koji su već na neki način uzeti u obzir, možemo reći da imamo doista projekte koji bi mogli biti obuhvaćeni tim fondom. Ali to su projekti koji imaju veliku dodanu vrijednost, veliku dodanu gospodarsku vrijednost, što, ćemo, što mislimo i pokazati. Naravno, imamo i nekoliko tema veznih uz zračne luke, uz e, mogućnost da izgradimo još i veće željezničke mreže, da budu priključeni na luke i na zračne luke. E, to je recimo problem vezan uz Helsinki, tu se radi kako o prijevozu robe, tako i o prijevozu putnika. Tu se radi o tome da se ti projekti teško uklapaju u naše kriterije koridora. To je nešto što je za mene prioritet i ja ću se posvetiti e, poboljšanju gradskih čvorišta. Koje su danas prepreke? Prepreke su političke, ali i financijske prirode moramo imati programiranje, financijsko programiranje koje će u ovom idućem financijskom razdoblju dovesti do stvarnih postignuća. Mnoge države članice su spremne reći pa da, mi ćemo malo započeti pa ćemo kasnije financirati. Ne, ja zapravo imam najveće nazilaženje mišljenjima s njima upravo po pitanju ovoga. Zatim isto tako zadnje pitanje vezano uz komunikaciju i podršku e, s javnošću. Ja sam shvatila kao što je i Pavel Telička to naglasio prije mene kao koordinator, da je bitno da ja komuniciram, ali isto tako i da članice komuniciraju, su one te koje podlažu projekte. To naravno nije uvijek jednostavno, oni moraju o tome obavijestiti svoje nacionalne parlamente, moraju o tome obavijestiti svoje građane. Neke vlade su bile vrlo jasne, rekli su za to nam je potrebna vaša podrška i ja ću tu podršku naravno im pružiti. Kao bivša gradonačelnica ja znam da je to bitno za velike infrastrukturne projekte. E, izrada mreže brzih vlakova između tri gradova u mojoj regiji. Ja sam se tu doista zalagala da svi shvate da svatko mora preuzeti svoj dio vezano uz financije, vezano uz prihode i da svi o tome budu vješni, to je ono što najbolje radi kako unutar naših država članica, tako i na europskoj razini. Treba pokazati da se novac dobro koristi i da ga možemo na pravilan način raspodijeliti. O tome moramo obavijestiti naše regionalne partnere, naša poduzeća, naše države članice. Primjerice za komunikacijske tehnologije treba se okrenuti više programu gospodina Junkera za druge projekte, prije svega recimo željezničke projekte i projekte vezano s Baltičke zemlje treba se možda okrenuti više državnim e, potporama, ali svi mora, sve zajedno mora biti pokriveno jednom akcijskom planu za program koji će biti određen do 2016. godine. Evo, gospodine predsjedniče, ja sam ipak optimistična unutač svemu ovome i vrlo mi je drago što vi možete izrasti podršku za ovo u vašim državama članicama. Bitno je da taj koridor i e, željeznice na Baltiku budu među glavnih šest prioriteta za ovo razdoblje što se tiče mreža koridora u Europi. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala lijepo Katarin Trautman. I mi smo isto tako optimistični, jer inače ne bismo ni bili ovdje, jer mislim da ćemo zajedničkim snagama i uspjeti. A nadam se da ćemo i to sve obaviti u rokovima koji su navedeni. Kratko pitanje, vrlo brzo. Gospođo Tratmat, niste odgovorili na ovo. Da li će vas involvirati u razgovore za strategiju razvoja Sjevernog mora ili strategiju Baltika? Da li će vas involvirati? Nisam dobio odgovor na pitanje o ulazi poljskih luka u ovom projektu. En ce qui concerne euh, l'application euh, pour euh, što se tiče primjenja strategije za Sjeverno i Baltičko more, naravno da smo mi u to uključeni, naše službe su u to uključene, mi radimo na kodiran način sa Petom Koksom i sa kolegama, sa gospodinom Vinkom što se tiče aspekata vezanih uz RTMS, ali naravno svatko je dosta obuzet sa vlastitim problemima i sa vlastitim radom, no ipak moram reći da redovito održavamo sastanke gdje se pokušavamo usuglasiti. Imamo vrlo dobru suradnju službi unutar glavne uprave MUV. Naravno, nakon toga je bitno da države članice koje se nalaze na sjevernom Baltičkom moru da se koordiniraju i da djeluju. To se događalo pod latvijskim predsjedništvom, to će se događati pod nadolazećim predsjedništvom, prije svega pod nizozemskim predsjedništvom s kojim smo već imali razmjenu gledišta vezano uz posebnu i odlučujuću ulogu ovog samog koridora Sjeverno more Baltik. Dakle, tu se radi o visokoj dosljednosti koju želimo postići. Što se tiče poljskih luka, poljske luke su luke koje treba unutar same Poljske povezati i to je vrlo važno. Ja bih rado da Poljska stavi malo veći naglasak na to e, nego što je primjerice Njemačka učinila za luke u, za luke u Njemačkoj, primjerice luke u Hamburgu ili za nizozemske luke u Nizozemskoj. E, tu se radi o složenoj zemlji koja se nalazi u samom središtu prostora koje pokrive našim jedinstvenim tržištem. I zbog toga poljske luke moraju biti obuhvaćene posebnim razmatranjem i posebnom ambicijom. Kada, sam, eh, kada ću se sastati sa poljskom ministricom, onda ću posjetiti te luke, podsjetit ću ih na njihove ciljeve, a i ću njihove projekte. Hvala lijepo, još jedan i time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda, a vama puno uspjeha u vašem nastavku rada. Evo, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i tu želim od srca pozdraviti Karala Vinka, koji nam je već duže vrijeme poznat. On je koordinator za pitanje RTMS-a, dakle Evropskog sustava upravljanja željezničkim prometom. A tu imamo zapravo jako loše iskustvo, jer mi imamo desetine tisuća kilometara tračnica koje su prilagođene tom sustavu, ali nijednu jedinu lokomotivu u kojoj je to već ugrađeno. Prema tome, nadamo se da će se to u budućnosti popraviti, a vi, Karal imate sad riječ. E, Hvala vam, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Dobio sam 10 minuta da vam objasnim situaciju sa ERTMS-om i ja ću pokušati sadržati tog vremena kako biste i vi imali e, vremena za pitanja. Proći ću vrlo brzo kroz prezentaciju. Kao prije, najprvo ERTMS je alat. Kad govorimo o željeznici, najbitniji koncept je interoperabilnost. Europske željezničke mreže moraju postati interoperabilne. I od 2005. ili zapravo 2006. kad smo krenuli, rekli smo da se moraju ispuniti tri uvjeta ako želimo postići interoperabilnost. Prvo je uklanjanje e, zastoja što se tiču infrastrukture, zatim uvođenje ERTMS-a i nakon toga usklađivanje odobrenja i operativnih pravila. Ta tri uvjeta se još uvijek nisu e, promijenila i još uvijek ih moramo provesti, e, dakle kad je riječ o učinkovitosti. Kako bismo sve to ubrzali, zato što eto prošlo već deset godina od kad smo počeli razvijati standarde, uvoditi standarde i e, uvoditi ERTMS, rekli smo u redu, moramo ubrzati. Zato sam komisiji predložio uvođenje E, novog programa za 2015. i 2016. zato što ovaj program neće ništa značiti ako se ne definira rok. Dakle, u ovom periodu moramo doći do e, određenih rezultata ako želimo povećati interoperabilnost naših željezničkih mreža. Ključna načela su, dakle, najprije korisnici. Do sada smo jako puno vremena i pažnje posvetili definiranju standarda i specifikacija. Mislim da je to sada u redu pripremljeno i da moramo skrenuti pozornost na naše korisnike, što će oni učiniti s time. I kad tu, kad govorimo o korisnicima, dakle tu najprije mislim o poduzećima, oni se moraju natjecati dakle na tržištu, moraju biti konkurentni i kad je riječ o um, načinima prijevozim, prijevoza. No, Zatim sustav ili oprema na vlakovima mora svugdje funkcionirati. Predsjednik je spomenuo da imamo 10.000 km, ali nemamo ni, jedan vlak koji može e, voziti tim, e, svim tim silnim kilometrima. To će se sada promijeniti, radimo i sa e, članovima sa komisije i zemljama članicama, ali isto tako surađujemo i sa industrijom. Tražimo dakle da na svim vlakovima postoji oprema koja može funkcionirati na svim mrežama u cijeloj Europskoj uniji. To je vrlo e, težak i vrlo ambiciozan cilj, ali mislim da je pritisak sada takav da ćemo to napokon i ostvariti. To znači da e, ćemo morati razgovarati s upraviteljima za infrastrukturom i u tim razgovorima vidjeti dakle, da sve ono što, dakle sva oprema koja je na vlaku, da to bude kompatibilno sa infrastrukturom. Zatim fokus na razmještanje, dakle imamo specifikacije, imamo osnovni e, alat, zatim imamo i opremu koja uključuje sve što je potrebno za interoperabilnost, a sada imamo e, problem dakle razmještanja tih specifikacija. I naravno e, moramo smanjiti troškove ovog sustava, dobavljači pružaju opremu po previsokim cijenama i na taj način ne može biti konkurentna i sve promjene koje, su zatražili, koje smo zatražili, i to je normalno kada se uvodi novi sustav, sve promjene koje zatražimo se onda zapravo dodatno povisuju cijenu. Stoga da standardizacijom želimo sniziti cijene što je više moguće. Koji su naši ciljevi u razdoblju 2015-2016? Prvo, dakle, to je stabilan sustav specifikacija. Imamo ih, to su dakle osnovne specifikacije 2 i 3 i te se specifikacije ne smiju mijenjati svakih 6 mjeseci do godine dana, one moraju biti stabilne kao jedan uobičajen IT sustav. No ono što moramo imati na umu je da vijek trajanja vozila je mnogo dulji nego IT sustavi koji se ugrađuju u vozila. Stoga moramo pronaći ravnotežu sa korisnicima da vidimo je li moguće e, razviti ove specifikacije sustava kroz vrijeme. Zatim interoperabilna i usklađena infrastruktura. Potrebna nam je infrastruktura koja će biti u potpunosti interoperabilna, to znači da će se morati prihvatiti jedinice na kojima radimo sada. Zatim realan plan raspodjele, dakle kako ćemo to učiniti, koliko nam je vremena potrebno za to i koji su naši prioriteti. Tu je naravno potrebna i suradnja s ostalim eh, koordinatorima, zato što, na primjer, ako uzmete dakle Sjeverno more ili Mediteran, dakle oni su mnogo E, napredniji u provedbi nego neki drugi koridori u Europskoj uniji. Stoga u tom smislu moramo imati vrlo realan plan e, raspodjele. E, prvotni plan je bio 2009. To je još uvijek pravni rok, no vidjeli smo da to nije dovoljno realno s obzirom na to da nije odgovaralo stvarnosti na terenu i zbog, toga sada imamo novu ideju. Dakle, do 2016. imamo radni plan provedbe ERTMS-a na infrastrukturi i to sve u cilju postizanja veće interoperabilnosti mreže. Zatim, dakle, jasan i transparentan regulatorni okvir Ako budemo imali dobar um, plan za razmještaj infrastrukture, onda je potrebno imati i transparentan regulatorni okvir. Mi smo još uvijek previše povezani nacionalnim zahtjevima, i nije da ih se moramo riješiti, već barem počistiti neke sustave kako bismo mogli imati jedan jedinstveni RTM sustav svugdje. I naravno, pomoći raspodjelu, ovo se odnosi na svaki koridor i svakako za ulaganja koja su potrebna za RTMS. Dakle, postoje planovi financiranja kroz CEF i kroz ostale fondove i inzistiram na posljednjem, zato što ono što nismo dovoljno učinili i ono što željezničke tvrtke ne uzimaju dovoljno u obzir jest dakle da postoji poslovna, poslovni razlog za ovakva ulaganja. Nije da se to radi samo zbog sigurnosti ili da bi se povećao kapacitet, ne, to nije istina. Moramo to sagledati na vrlo detaljan način. Dakle, kakav će biti učinak na kapacitet, kakav će biti učinak na okoliš, što će to značiti za sigurnost, kakvi će to biti troškovi, kakav će to utjecaj imati na smanjenje potrošnje energije. Dakle, sve to treba uklopiti u jedan poslovni plan kako bi se opravdalo uvođenje ERTMS-a i to je moguće i trenutačno radimo na tome. Tim realan plan rasporeda ja sam predložio e, sljedeće i to je usvojeno, dakle da se provede u dvije faze i s time su se složile i zemlje članice. Dakle, od 2015. do 2020. će biti prva faza, a od 2020. do 2030. druga faza. U prva faza će se dovršiti prije rujna 2015. Do tada ćemo revidirati e, naš plan rada za uvođenje ERTMS-a i još nekih dodatnih e, elemenata koji su potrebni za interoperabilnost, a druga faza će se provoditi od rujna 2015. do travnja 2016. I do druge polovice sljedeće godine ćemo napokon imati konačni, plan, konačni radni plan za provedbu ertms a na cijeloj europskoj željezničkoj mreži. Suradnja sa zemljama članicama i sa željezničkim tvrtkama e, dobro funkcionira. I osim sastanaka koji se već organiziraju, uveli smo i nešto što ja zovem trilateralnim sastancima. Na tim se sastancima sastaju predstavnici, najviši predstavnici ministarstava zemalja članica, komisije i upravitelja infrastrukturom. I dakle sjedamo zajedno za isti stol, analiziramo prioritete, analiziramo zastoje i tu donosimo odluke. I to ne radimo samo dakle, sa tehničkog gledišta, već uzimamo u obzir i financijske mogućnosti, jer je sve to vrlo usko povezano sa ministarstvima financija zemalja članica. Stoga, ako do 2016. do kraja 2016. realiziramo ovaj program, imat ćemo novi europski plan raspodjele koji će nam bolje pokazati da ćemo ostvariti naše ciljeve, a to je da imamo interoperabilnu željezničku mrežu u cijeloj Europskoj uniji do 2016. To je vrlo važan projekt, ali to je ujedno i projekt koji je u najnaprednijoj fazi realizacije. Kada čujem da komisija mm, promiče određene radove, posebice one koji se odnose na infrastrukturu, eto, moram sada vam reći, ovaj projekt koji je spreman, koji je sa tehničkog gledišta potpuno spreman i podrška koju dobijemo od parlamenta, od vijeća i od komisije, mislim da je to najbolje jamstvo da ćemo doista postići naš e, glavni cilj, a to je Europska unija koja je u potpunosti interoperabilna dakle, po pitanju željeznica. Hvala lijepo na vašoj prezentaciji. To je jako važno. Sada imam na popisu prvo Wernera Kuna i onda kolegu Trikea i tako redom. A onda će riječ uzeti i kolega Telička. Ali dobro, dakle, dvije minute. Dobro, prvo Werner Kunis ima riječ. Hvala lijepa predsjedavajući. I hvala koordinatoru Karolu da jako je važno da se upravo sa ovim sustavom za sigurnost vlakova intenzivno pozabavimo, jer ako je prvo pitanje ispričavanje nesretnih slučajeva, sigurnost putnika, to znamo i samo želim podsjetiti u tom kontekstu na ono što se prije nekoliko godina ovdje u Briselu dogodilo, da je zapravo nevjerojatno nesretni slučaj u, u, u željezničkom malom prometu gradskom, na male, gdje recimo jednostavno se bi trebalo automatski zakočiti kod jedne rampe vlak, ali on to nije učinio je bilo nekoliko mrtvih. Prema tome, zato to treba imati kompletno automatizirani sustav kako bi a što je gušći promet, recimo ovakvim gradskim mrežama, to su onda veći problemi. I o tome smo raspravljali. Pitali se koliko će se učinkovito koriste te novo izgrađene tračnice. Gospodin Kramer, naš rođendanko, današnji jako dobro rekao kako se to se događa. Mi imamo predviđene trase za takav jedan zajednički sustav, ali nemamo lokomotive, nemamo ugroženu opremu brodove. I zbog toga je jako potrebno da se taj sustav RMSS, znači jedan kompletan radijski sustav koji se koji dovode do toga da u pojedinim zemljama članicama imaju u istom trenutku iste prizore na svojim ekranima i da su oni kompletno koordinirani i da sve automatski nastupa, sve bitne e, firme, da to bude ugrađeno. Imamo tri velika proizvođača Siemens, Alstom i Bombardier koji rade nešto za Italiju i to su ta tri velike korporacije koji se bave tim ugradnjom te opreme radijske, koja se bazira na radijskom signalu i treba se ugraditi u vlakove. Ali to očito još uvijek nije uspjelo u prekograničnim tim dodirnim točkama to napraviti. Sad me zanima gdje se to uspjelo, možda i C vlakom koji ide od Varšave do Pariza ili Kopenhagena do Rima. Da li je uopće negdje uspjelo to ugraditi? A to je ono pljet pitanje tako da ne dođe do nesretnih slučajeva. Jer vidite, upravo je ono kašnjenje koje imamo u željezničkom prometu uglavnom potiče od toga što su signali bili negdje u prekidu. Prema tome, mene zanima što vi činite na tome da ta tri velika proizvođača koji sam naveo, koji se bave upravo tom opredbom koji ide na radijski signal, se povežu i da se to krene u, u, ugrađivati. Dominik Hvala vam, gospodine predsjedavajuću, zahvaljujem Karim Vinku na njegovom izlaganju i na njegovim riječima. Imam četiri pitanja. Kao prvo, koji je vaš stav, kakva je vaša procjena vezana u stajalište vijeća u četvrtom paketu o željeznicama unutar tehničkog stupa gdje zapravo želimo redecentralizirati e, jedinstvenu omotnicu Europske agencije za željeznice i žele unutar e, sustava RTMS-a imati jedinstven sustav za kontrolu i upravljanje. Dakle, to je nešto što je protivno racionalizaciji i unifikaciji tog sustava. Isto tako, kakav je odnos između podrške za ulaganja iz svih dijelova Europe za ulaganje u infrastrukturu i isto tako i zatim da se RTMS koristi za te infrastrukturne projekte i da se financira iz europskih sredstava. Zatim kao teče kakva je procjena koordinatora vezano uz e, prijedlog koji je nov da se izradi jedinstveni europski sustav za financiranje i korištenje e, gdje bi imali mehanizam koji bi se oslanjao upravo na ove nove financijske instrumente kada se radi o financijskom učinku RTMS-a u kojem se zapravo nikad ne raspravlja, koje je koordinator spomenuo, a to je vrlo važan element. Dakle, radi se o tome može li se uspostaviti jedan financijski mehanizam e, za korištenje tog sustava e, prema nacionalnim omotnicima država članica u skladu s onim što je koordinator spomenuo. I zadnje pitanje imali kod NATO neku ideju o korištenju RTMS-a izvan Europe? Hvala. Pavel Telička, danke. Uh, Karol, thank you. I think... Hvala. Mislim da je ovo bilo vrlo jasno i slažem se sa predstavljenim ciljevima te sa strateškom važnosti cijelog projekta. Ali istovremeno mislim da uh, svi u ovoj prostori se slažu da najveći problem leži u financiranju. I drago mi je da ste spomenuli nešto što sam ja htio reći, a to je da doista postoji opravdani poslovni plan i spomenuli ste da se na to želite koncentrirati. Ja smatram da bismo to trebali možda naglasiti e, i u komisiji i pred zemljama članicama i da smo to trebali učiniti već davno. Ali možda isto tako da bismo trebali na tome inzistirati dakle i u budućnosti da i zemlje članice i da mm, željezničke tvrtke shvate da, da postoji pravi poslovni plan u uvođenju ovog sustava. Hvala lijepo, evo ja sam se morao sad domiješati. Prvo prednosti. Prednosti bi bilo 20% bolje iskoristivost postojećih pruga i protračnica. Drugo, prednost sigurnosti. I treća prednost bi bilo smanjenje troškova. Ako više ne budemo e, morali proizvoditi lokomotive u 26-27 država, nego ćemo ukupno i opreme za lokomotive, nego ćemo to ukupno na veliko proizvoditi, zna se već gdje, kod kojih proizvođača i sve će biti puno povoljnije. Prema tom, o tom niste ni govorili, ali da se to ne provede, mi smo ekonomski zapravo u jednoj lošoj situaciji. Gubimo. Ali sada, zemlje članice, iako su deset godina radili krive stvari i potrošile puno novaca i vremena, još uvijek insistiraju na tome da nacionalne vlasti zadrže zadnju riječ. Mi smo uspjeli sad nekakav kompromis naći, međutim, danci su sad htjeli u vezi sa ovim natječajima koji se moraju raspisati da sljedećih 15 godina ne bude nikakvih mogućih promjena i nisu to htjeli niti u dogovoru s komisijom ili Europskom željezničkom agencijom, ništa nisu htjeli napraviti. Prema tome zapravo su oni na taj način počeli odgađati stvar za još 15 godina. To ne bi išlo. Čak i ako bude tehničkih inovacija koji, do kojih će doći idućih deset godina. Jer mi moramo to sve učiniti kompatibilnim od do dolje i opet natrag. I to je već prije deset godina pismeno zapisano i odlučeno, ali nije provedeno. A međutim, oni sad dolaze i de facto pokušavaju i namjeravaju mijenjati ugovore koji su već potpisani. A znamo da sve mora biti kompatibilno. I zadnja stvar, do 50% RMSS tu sufinancira Evropska unija, jer je to jedna odgovornost Evropske unije. A ako dajemo novce, onda hoćemo zaista zajamčiti da ide u pravom smjeru taj razvoj. I sad pitanje je da li to ide sve i kod tih projekata svih isto tako i gdje je garancija da se neće ponoviti greške koje su počinjene proteklih deset godina. A ja moram u vezi s tim dodati još jednu rečenicu. Kako ćemo s uvozom lokomotiva i kompletnih vlakova izvan Evropske unije u budućnosti postupati. Kako ćemo s japanskim recimo ili kineskim proizvodima, hitačim japanskim ili kineskim i tu ćemo onda vidjeti kako će ta kompatibilnost RMTS biti ugrožena i kako će to teško provesti. Molim jednu stvar, izvan Europe je to sustav kojim su svi u svijetu oduševljeni. Oni od nas dolaze, svi žele koristiti, a mi nismo ugradili. Dakle, Karol ima riječ. I uh, Hvala vam. Najprije bih htio odgovoriti na prvo pitanje koje mi je postavljeno, a to je o dobavljačima Siemensu, Bombardieru i ostalima, koje su naše politike i koja su naša očekivanja. Pa ovako, industrija, ja sam stvarno razgovarao sa predstavnicima industrije i razgovarat ćemo ponovno u Rigi. Industrija se mijenja na vrlo značajan strukturni način. U proteklih šest mjeseci, zbog toga što je Itači kupio Ansaldo, Kinezi ulaze u istočne dijelove Europe i to pokazuje da azijski dobavljači da će itekako imati svoju ulogu. Druga stvar koja je problematična za europske dobavljače je da neki materijali, pogotovo materijali Itačija, su dobri, zapravo jednako dobri, ako ne čak i bolji od materijala europskih dobavljača. I tu imamo onda e, još jedan važan problem koji smo vidjeli u drugim e, područjima, da razvijamo vrlo dobro, dobre proizvode, tehnički gledano i korisnički gledano, ali ih ne stavljamo na tržište. I ne uzimamo u e, obzir potrebe korisnika. I zbog toga Siemens i Bombardier bi trebali biti sada zabrinuti s onime što se događa na tržištu. Oni zapravo i jesu zabrinuti i o tome ćemo razgovarati na sastanku u Rigi. Kada je riječ o prekograničnom e, sustavu, dakle gdje prelazimo granice, E, jedna takva granica je recimo između Belgije i Nizozemske. Tu sustav funkcionira, to je tražilo jako puno vremena i koštalo jako puno novaca, ali sada je u redu. Ali sada u okviru ovog programa kojeg sam predstavio i programa rasporeda, prioritet će biti analiza prelaska granica. Zato što kada to riješimo, ćemo riješiti brojne probleme. Riješit ćemo tehničke probleme kompatibilnosti različitih infrastruktura, riješit ćemo probleme autorizacije i odobrenja i zbog toga svaki prelazak granice treba biti e, gledan kao jedan projekt. I to mi sada i činimo. Zatim sa zemljama članicama sam razgovarao, sa nekima nisam još uvijek uspio razgovarati sa svima i sa tima s kojima sam razgovarao smo odlučivali o prioritetima, dakle koji su prioriteti e, graničnih prijelaza. U recimo Njemačkoj ih imamo 12 koji su prioritetni. I odlučili smo zajedno sa e, ministarstvom i upraviteljem infrastrukture da ćemo se u prvom e, razdoblju od 2015. do 2020. koncentrirati na pet prijelaza koji su najbitniji u smislu e, prijevoza. Tako da to radimo postepeno i dajemo prioritete graničnim prelazima zato što smo čvrsto uvjereni da to se mora učiniti. Zatim pitanje e, Vi ste već odgovorili na pitanje odnosa sa četvrtim željezničkim paketom. Ako to ne bude usmjereno na taj način, moramo stvoriti barem jako dobru koordinaciju između ureda koji još uvijek postoje na nacionalnoj razini. I moramo dakle inzistirati na tome da se sustav napokon um, pročisti kako se ne bi stvarale prepreke uvođenju RTMS-a. Kad je riječ o ulaganju u infrastrukturu, kada radimo na novoj infrastrukturi, moramo, dakle postoji obveza da se razmišlja o uvođenju ERTMS-a, tako da oko toga ne postoji nikakva nedumica. Što se tiče financiranja, da odgovorim na pitanje e, Pavela i nekolicina vas koji ste spomenuli poslovni e, plan. To je stvar kulture. U sustavu željeznica nikada nisu gledali na svoje ulaganja kao poslovne planove. Kada mi je nešto trebalo dakle, za infrastrukturu ili bilo što drugo, obratili su se svojim vladama i tražili novac. Ali u principu treba napraviti dobar poslovni plan i za RTMS i obrazložiti potrebu za ulaganjem i na taj način zatražiti ulaganje. Ono što sam ja rekao jest, dakle, dakle kapacitet, sigurnost, E, potrošnja energije i tako dalje. Sve su to troškovi. A pozitivni učinak na troškovnu stranu poslovanja treba analizirati. Zatim imamo i dohodak, imamo i prihod. I tu moramo vidjeti e, kakva će biti politika za e, pristupne pristojbe za infrastrukturu. Na koji način ćemo to riješiti? Hoćemo li imati uravnotežen sustav? zato što postoje ogromne razlike među zemljama članicama kad je riječ o tim e, naknadama. Stoga i dakle aspekt prihoda još uvijek nije uključen u cijelu ovu raspravu. Ali e, ja analiziram sve aspekte koje možemo istaknuti kako bismo opravdali ulaganja, dakle ili time što se smanjila, e, što su se smanjili troškovi. A kad je riječ o raspoređivanju izvan Europe, Postoji puno projekata koji se realiziraju izvan Europe, no velika razlika s tim projektima je što još uvijek nemaju problem graničnih prijelaza. ti se projekti provode u određenoj zemlji i tu nema problema, ali ako dođete onda do graničnog prijelaza, tu se onda javljaju različite situacije, kao i u Europi. I to je upravo ono na što bi se trebala koncentrirati i industrija. Ako budemo uh, uspjeli riješiti ove granične prijelaze, to će biti dakle jedan uh, tehnološki napredak koji bi onda mogli izvesti na strana tržišta. I još jedna stvar koju ne smijemo zaboraviti i na tome bi trebala raditi industrija, ovo je tehnologija u ovoj sadašnjoj fazi. Ta se tehnologija može i dalje razvijati. I u recimo sljedećih 10 do 15 godina mogli bismo imati direktnu vezu sa satelitom, sa mm, strukturom Galileo. I onda nećemo više ništa trebati oko infrastrukture, zato što će sve biti direktno povezano sa dakle, satelitom. Tako da ovdje imamo tehnologiju koja e, se još uvijek može razvijati i to je od iznimne važnosti za Europsku uniju. Hvala vam gospodina. Karel? Nadamo se svemu najboljem za daljnju budućnost i da ćemo naučiti iz pogrešaka koje smo učinili. Hvala vam i sada prelazimo na sljedeći dio našeg sastanka koji je zatvoren za javnost i samo uz prisustvo koordinatora.